Je vous souhaite à tous la bienvenue. Želim svima dobrodošlicu na naš e, sastanak. Imamo vrlo jednostavan dnevni red za danas i molim vas da ga usvojite. Isto tako, molim vas e, da vodite računa o tome da će naš sastanak završiti 15 minuta ranije nego što smo predvidjeli kako bismo se svi e, na vrijeme i na miru vratili na glasanje. Stoga ćemo završiti u 11.45. E, na sastanku u utorak 29. svibnja, za vrijeme sastanka u Strasburu, komisija usvojila četiri zakonodavna prijedloga. Ti prijedlozi su e, temelj sljedeće generacije kohezijske politike za razdoblje nakon 2020. Četiri prijedloga se odnose na novu uredbu o zajedničkim odredbama, uredbu koja pokriva Europski fond za regionalni razvoj te kohezijski fond, uredba o europskoj teritorijalnoj suradnji ili Interreg nakon 2020 te jedan novi mehanizam za olakšavanje provedbe prekograničnih e, projekata. Ostali prijedlozi, poput uspostave e, nove generacije Europskog socijalnog fonda, će biti tema, e, zapravo bit će usvojeni ovaj tjedan a ostali prijedlozi će se usvojiti u sljedeća dva tjedna. To su recimo nova verzija Europskog fonda za strateški, e, strateška ulaganja te program za e, podršku strukturnim reformama. Tako da još uvijek nemamo potpunu sliku svih elemenata koji će e, biti dakle, sastavni dio kohezijske politike, no najvažniji dokumenti su već objavljeni. E, zato danas ovdje pozdravljamo s velikim zadovoljstvom našu povjerenicu za regionalni e, razvoj. Drago nam je da je ona danas sa nama i ona je odgovorna za prijedloge koji su usvojeni prošli utorak. Evo, nestrpljivo čekamo E, da čujemo vaše mišljenje, vaše komentare e, na ove dokumente koje je usvojila komisija. I postupat ćemo po uobičajenom redoslijedu. Najprije ću dati riječ povjerenici e, da da dakle uvodnu izjavu imate na raspolaganju 15 do 20 minuta. A nakon toga ću riječi, riječ dati članovima ovog odbora da vam oni postave pitanja a naravno počet ćemo sa našim koordinatorima. U prvom krugu, a u drugom krugu e, će onda priliku imati ostali e, članovi. I kao što sam već rekao, završit ćemo u 11.45. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo. E, današnji izvanredni sastanak nije baš toliko izvanredni, kao što je rekao predsjedavajući. Ja sam ovdje kako, kako bih vam predstavila rezultate jednog dugotrajnog i napornog postupka. Komisija je e, dala dobro uravnotežen prijedlog i za višegodišnji financijski okvir te za kohezijsku politiku. Naša politika će i dalje ostati jedna snažna politika namijenjena svim regijama. Bila je potrebna e, odlučnost sviju vas i sviju nas kako bismo postigli ove rezultate. I na početku bih najprije zahvalila Europskom parlamentu i odboru regiji što su se u prvom redu borili za kohezijsku politiku. To doista nije bio jednostavan zadatak. Kao što sam već rekla, novi zakonodavni paket za kohezijsku politiku je prema mojem mišljenju dobro uravnotežen s obzirom na kontekst Brexita te s obzirom na nove izazove koji su pred nama. I mislim da smo stvarno e, odradili dobar posao. U svibnju je e, komisija objavila prijedlog za novi višegodišnji financijski okvir. Imamo novi jednostavni ambiciozni e, proračun e, u iznosu od 1,3 1,13 bilijuna eura. Jako je važno E, da će najveći dio tog proračuna ići u kohezijsku politiku. Od samog starta e, ja sam nastojala osigurati da sredstva za kohezijsku politiku budu e, distribuirana među regijama i među zemljama na što pošteniji način. Zbog toga je i komisija predstavila proračun koji se usredotočio na one kojima je pomoć najpotrebnija. E, više nego ikada do sada najviše novca će ići najsiromašnijim zemljama ili regijama te onim regijama i zemljama koje imaju najvišu stopu nezaposlenosti e, koje su suočene sa priljavom e, migranata te s onima koje se najteže nose sa posljedicama globalizacije svi znate da sve to odražava i ono što sam ja obećala da ćemo fokusirati ulaganja tamo gdje su najpotrebnija. Što se tiče kohezijske politike, nekoliko riječi o tome. Vidite da imamo kraće i modernije ciljeve, kažem modern, zato moderne, zato što smo se usredotočili na prioritete koji će pomoći da Europa bude konkurentnija i da se prilagodi pritiscima globalizacije. Istraživanje i razvoj, transformacija industrije, ublažavanje posljedica klimatskih promjena te niskougljično gospodarstvo kako bismo osigurali e, e, te, prioritete osigurali smo tematsku koncentraciju na regionalnoj razini kako bismo regijama i zemljama pružili veću fleksibilnost u raspoređivanju tih sredstava isto tako organizirali smo to sve oko nekoliko ciljeva to znači da ima da na razini programa zemlje i regije imaju više manevarskog prostora fleksibilnost je povećana E, i e, srednjeročnim e, preispitivanjem na sredini tematskog razdoblja. To će omogućiti zemljama i regijama da prilagode one programe i projekte koji se moraju izmijeniti u zadnje dvije godine i mislim da će to upravljanje, da će na taj način upravljanje projektima biti jednostavnije. Jer e, kao što smo do sada vidjeli, vrlo je teško predvidjeti što će se dogoditi u pet, sedam godina i tako dalje. E, teško je predvidjeti tolike promjene u e, na našem kontinentu. Zbog toga moramo imati fleksibilnije programe, ali istovremeno osigurati da provedba bude brža. I sada dolazimo do prijedloga N plus e, tim će se prijedlogom ubrzati provedba tako da će građani moći brže osjetiti učinke na terenu. E, to što želimo ostati bliže građanima se vidi kroz naše teme. E, koncentrirati ćemo se na teritorijalnu dimenziju i na taj način pružiti snažnu potporu održivom e, razvoju i želimo također imati dosljedni pristup prema gradovima. E, kao što znate, postoji jako puno urbanih alata nakon nizozemskog predsjedanja i njihove urbane agende. No ponekad e, je lokalnim tijelima teško pronaći pomoć. Stoga smo predložili Europsku urbanu inicijativu koja okuplja nekoliko alata od 2020. godine gradovi će imati e, više glasa u osmišljavanju projekata jer ja stvarno mislim da oni mnogo bolje od nas u Briselu ili Luksemburgu znaju što je potrebno njihovim građanima. Još jedna ključna komponenta E, teritorijalnog, e, te teritorijalne dimenzije je e, međuregionalna suradnja, to je jedna od najvažnijih dijelova. Tu smo također vrlo ambiciozni. Kao prvo predlažemo da međuregionalna suradnja bude jedan horizontalni prioritet. Definirali smo ciljeve za svaku politiku i na taj način će biti to puno lakše organizirati. Drugo, osigurali smo i mm, određene alate kojima će se pomoći regijama i zemljama. Isto tako predložili smo posebnu uredbu za novi mehanizam kako bismo riješili pravne i administrativne prepreke u prekograničnom kontekstu. E, ti projekti se moraju pojednostaviti i trebalo bi biti moguće da se pravila jedne zemlje članice primjenjuju u drugoj zemlji članici, ima to na dobrovoljnoj osnovi. Mislim da će to tako biti jednostavnije i da će provedba prekograničnih programa biti jednostavnija. Dakle, ako se svi složimo da će se pratiti propisi jedne zemlje. Tako da, kao što vidite, taj nam prijedlog omogućuje da budemo ambiciozni, pragmatični, i ako želimo da ulaganje iz kohezijske politike imaju stvaran učinak na terenu, onda moramo e, raditi na tome. Mislim da ćemo ovim novim zakonodavnim paketom to i ostvariti i mm, stvarno smo svi naporno radili na tome. E, hvala svima vama, hvala i mojim službama. Što se tiče uvjeta za ulaganje, imamo imamo takozvane nove uvjete koji omogućuju provedbu i kriteriji za ispunjavanje su mnogo konkretniji. Zatim imamo i čitav niz mjera za pojednostavnjivanje i nemamo više specifičnih pravila za velike projekte, projekte koji stvaraju prihod. A što se tiče e, revizija, naravno jer sve e, to treba kontrolirati, treba kontrolirati kamo ide novac poreznih obveznika. Imamo e, jednostavnije postupke za programe koji imaju dobre rezultate i e, bolje su usklađeni sa nacionalnim postupcima. Isto tako imamo jednostavniju verifikaciju, procjenu rizika te i jedinstveni audit. Želimo izbjeći multipliciranje revizija zato što imamo dakle nacionalnu reviziju, komisijnu viziju, reviziju, a onda još još imamo i reviziju suda, revizorskog suda. Želimo izbjeći tolike revizije, tako da krajnji korisnik ne gubi vrijeme na tolike kontrole. A i revizija bi se trebala koncentrirati više na kvalitetu, na rezultate, e, te na povjerenje, a ne toliko na birokratske postupke. Isto tako, po prvi puta smo uskladili e, grantove i financijske instrumente u jednom e, pravilniku. Sada znate da imamo jedan jedinstveni pravilnik za sedam e, fondova. Zatim pojednostavnili smo i cjelokupnu strukturu, predlažemo zajedničke odredbe za sedam fondova koje sam spomenula. Te zajedničke odredbe će osigurati dosljedniji pristup u provedbu i praćenju i ocjenjivanju. Naravno, to će, ja se nadam, smanjiti i administrativni teret za uh, nadležna tijela i za korisnike. Isto tako smo pokušali pojednostavniti uh, čitav niz drugih instrumenata, poput Obzora Europe, Erasmusa ili uh, Invest in Europe. Uvaženi zastupnici, evo ovo su, ovo su najvažnije crte novog paketa o kohezijskoj politici. Krenuli smo na jedan ambiciozan put Eh, veće fleksibilnosti, fleksibilnosti jednostavnih postupaka eh, i to sve na temelju lekcija naučenih iz prošlosti i na temelju pogrešaka koje smo počinili. I ja vjerujem da ćete vi u parlamentu eh, konkretno i konstruktivno razgovarati sa komisijom te da će se rasprava o sljedećem programskom razdoblju krenuti na vrijeme. A s moje strane Vjerujte mi da, da smo i mi i predsjednike Juncker spremni ući u ove rasprave prije europskih izbora, ne zbog ne samo zbog europskih izbora, već e, zbog toga što želimo e, krenuti sa provedbom 1. srpnja 2021. kako bismo izbjegli kašnjenja. Prema našim studijama, ako ne krenemo sa provedbom programskog razdoblja od 1. srpnja 1. Eh, siječnja 2021. više od 100 tisuća eh, projekata će riskirati da eh, ne dovrši na vrijeme i da zbog toga izgubi sredstva iz EU fondova. Hvala vam svima na vašem radu, na povjerenju i veselim se vašim komentarima. Hvala vam. Madame la commissaire, je vous Euh, Hvala vam gospođo povjerenice na ovim e, objašnjenjima, a sada otvaramo raspravu. Krećemo sa koordinatorima. Riječ imaju e, pučani. Hvala vam. E, mogu li najprije e, zamoliti vas da podijelimo naše vrijeme za izjavu sa recimo Janom Olbrichtom, jer ja vam tek nekoliko kratkih primjedbi. Hvala vam povjerenice što ste došli na ovaj sastanak, održali ste e, vaše obećanje. Usvojili ste sve dokumente koje ste najavili 2. svibnja i dali nam priliku da i mi nastavimo s radom. Jutro smo na sastanku koordinatora Mm, dogovorili se da ćemo imenovati sve izvjestitelje evo ovaj mjesec, dakle sada u lipnju. To smo eto već napravili za uredbu o zajedničkim e, odredbama. kako bismo na vrijeme počeli s našim e, radom te završili sa prvim čitanjem. Tako da evo mi smo spremni obavili smo sve pripremne radove, imamo i izvještaj o e, koheziji. Ali moram vam priznati da e, smo pomalo i sumnjičavi jer postavljamo se pitanje što smo učinili, što se dogodili jer postoji jedna tema koju niste mnogo rekli, a tu ću ostaviti e, Janu Olbrechtu da on kaže. E, hvala vam. Evo ja sam izvjestitelj za višegodišnji financijski okvir. Evo danas smo čuli vrlo važne informacije o samoj provedbi. E, provedba će se raspravljati u našem odboru u sljedećih nekoliko mjeseci i mislim da je dobro da se pokušava pronaći novi sustav. Srećom ili ne, ne znam još, komisija je odlučila promijeniti e, postupak e, i krenuti sa brojkama. Prije ste govorili o manje od 7% za koheziju, e, koristeći podatke iz 2020. A zatim smo čuli da će sredstva za koheziju pasti za 10%. Ako je to točno, dakle tih 10%, onda smo čekali informaciju, dakle šta će to, to točno znati. Zatim smo pak dobili informaciju minus 46% za e, kohezijski fond, što baš nije malo. Ako smo sa minus 10 skočili na minus 46, znači da su onda se valjda povećana sredstva u drugim fondovima. Tako da sad čekamo brojke. A prije dva dana smo e, dobili podatak u prilogu CPR-a E, i to je iznenađujuće jer se to mora izglasati kvalificiranom većinom. E, u svakom slučaju imamo brojke za nacionalne omotnice. Tako da počeli smo analizirati brojke koje smo dobili prije dva dana i dobili smo iznenađujuće, došli smo do iznenađujućeg zaključka, dakle minus 24, minus 25%. I sad mene zanima kojom ste vi metodom došli do tih brojki? Eto, ovo su sad bile moje primjedbe, a pitanje je sljedeće. Prema Eh, vašim podacima i vašim analizama. Koliko danas imamo kohezijskih zemalja? Je li taj broj isti ili ćemo imati manje kohezijskih zemalja u budućnosti? Hoće li neke od zemalja postati, eh, promijeniti svoj status i neće više spadati pod kohezije i je li zbog toga je li se zapravo time objašnjava to sniženje od 46%? Drugo, što je s definicijom najmanje razvijenih regija? Znamo da ste koristili 80% BDP-a i 20% ostalih elemenata. To su podaci koje imamo. Tako da definicija najmanje razvijenih regija se promijenila. Zatim definicija tranzicije je već promijenjena jer tranzicija dolazi dakle, dakle od 75 do 90% BDP-a ispada da Nizozemska postaje zemlja u tranziciji. I zapravo najveći dio zemalja je sada spada u tu skupinu tranzicija. Tako da omjer najmanje razvijenih prema tranzicijskih se potpuno promijenio. Tako da, moje pitanje, danas imamo, imamo li danas konkretan broj najmanje razvijenih regija u Europi? A što, zapravo to danas imamo. A što će biti u budućnosti? Hoćemo li imati isti broj najmanje isti broj najmanje razvijenih regija ili će se taj broj promijeniti. Jer kao što ste sami rekli, uglavnom će se politika koncentrirati na najmanje razvijene regije. A zanima me što su za vas najmanje razvijene regije. Jasno mi je da ako danas imamo 320 milijardi za kohezijsku politiku, to je takozvana tradicionalna politika. Dakle, 330 milijardi za koheziju. Dakle, hoće li 330 milijardi sada ići na tranzicijske, slabije razvijene ili više razvijene, to jest razvijene. A što je zatim sa kohezijskim zemljama? E, jer voljeli bismo shvatiti što se događa s kohezijskim fondom. još jedno pitanje. Što je sa slabije razvijenim regijama u odnosu na tranzicijske i one razvijene? dakle jesu, je li tih 20% potpuno promijenilo e, situaciju? To je stvarno važno. I na kraju još jedan komentar. Sve ovo izgleda kao promjena politika. Nekad je reč o provedbi, već ovo sve izgleda kao promjena politike i smjera politike. I je li to stvarno promjena? Ili je to samo e, jedna izlazna strategija za smanjenje sredstava? Hvala vam. Hvala lijepo. Evo sad imamo gospođu Konstanci za socijaldemokrate. Hvala lijepo na ovoj prezentaciji, gospođo povjerenice. Ja bih počela s nečim pozitivnim. Radujem se naime jako da će se u budućnosti, da će u budućnosti prijedlog komisije predviđati da sve regije mogu sudjelovati u kohezijskoj politici. Dakle, kolege drage, nije to uvijek, od bi uvijek bilo sigurno da će se to tako moć odigrati i moć dogoditi. Stoga mislimo da je to jako dobar e, signal i dobra poruka koju mi iz parlamenta trebamo uputiti dalje građanima. Mislim da je jako dobro da se za sve regije predviđena bitno veća fleksibilnost i to na svim područjima Naime, regije će imati puno veću mogućnost suodlučivanja o tome koje te zadaće žele konkretno rješavati u svojim regijama, u šta usmjeriti sredstva i programe. Mislim da je jako dobro da smo nastavili sa simplifikacijom koja je započela u Omnibus e, uredbi i mislim da je to jako dobro da je komisija nastavila rad na tome. To su vrlo bitne poruke. Osobno se i tome jako radujem, a inače ja osobno dolazim iz jedne urbane sredine ko, i jako mi je drago zbog toga, posebno mi je drago da će i urbani razvoj i gradovi dobiti, postati većim prioritetom u ovom novom VFO-u i da će postojati puno više autonomnih, samostalnih mogućnosti za rad u gradovima i za gradove. Za mene je međutim jedan od najvažnijih uspjeha stvari kod kohezijske politike naravno to da smo rezali proračun i da su se rezala sredstva. I jako mi žao, to sad nema veze s vama, gospođo povjerenice, ali da je gospodin Ettinger, glavni povjerenik za proračun, de facto bacao, da tako kažemo, zbunjivao nas i e, pričao je razne stvari, kamuflirao činjenicu, pričao je maksimalnom rezu od 7% i tako dalje ali čak i kod onih prelaznih regija u Nizozemskoj će Nizozemci izgubiti 22 do 23% iz strukturnih fondova, dakle puno su veći gubici i rezanja. dijelom čak drastični rezovi kod nekih zemalja članica u odnosu na ono što nam je on prodavao u početku i najavljivao. I mislim da je jučer parlament to i vrlo jasno kazao kada je raspravljao i glasao o rezoluciji o VFO-u i rekao da želi da se o tome još naknadno pregovara. No dobro, to sad nije problem nužno samo sadržaja kohezijske politike. No, u vezi s tim imam onda dva konkretna pitanja. Moj klub zastupnika i ja osobno baš ne razumijemo najbolje zašto se makroekonomska kondicionalnost ponovno uvela i postala dijelom opće odredbe, dakle uredbe o općim odredbama. Ja molim talijanske kolegice i kolege da za razumijevanje, ali ako je E, ako je to sad u pitanju Italije, onda možemo zapravo kompletnu njihovu nacionalnu omotnicu prekrižiti iz proračuna, jer su dugovi tako veliki da nema tu nikakve makroekonomske kondicioniranosti koja bi ih pomogla, jednostavno bi ispali. Stoga ne mislim da je to to bila ta ideja. Osim toga i iskustva koja smo imali s Grčkom su nam pokazala kako treba ići dalje, jer smo im omogućili da mogu investirati i vidjeli smo najviše kako se tu strukturni fond e, potvrdio a Španjolsku i Portugal sad isto tako razmatrati prema uvjetima makroekonomske kondicioniranosti. To je isto bio pokušaj koji se koji nije uspio. Prema tome, zašto sad ponovno pokušavamo to uvesti u uredbu dakle, o općim odredbama? A druga stvar koju želim pitati je, vi znate da je parlament prilično povučen kada je kada se pokušava iz kohezijskih fondova sufinancirati strukturne reforme u zemljama članicama. Jer vidite, ovo jedno s drugim ima donekle veze, ali ne zapravo prave veze. Jer kohezijska politika i prema europskim ugovorima ima sasvim drugu poziciju nego što su to strukturne reforme. I stoga nisam sigurna baš da to moramo sada trpati, dakle strukturne reforme u kohezijsku politiku treća stvar, to je ono što je Jan ovdje već spomenuo. Lijepo je ovdje da sad na vrlo transparentan način možemo vidjeti kako izgledaju nacionalne omotnice u aneksu prijedloga uredbe općim odredbama i to prema onoj proširenoj berlinskoj metodi. Međutim, prvi puta da se to sada nalazi u CPR-u, u uredbi općim odredbama. Inače se to uvijek određivalo u okviru pregovora za proračun pa zato i ne znam da li je to uopće naša zadaća da mi tu provjeravamo da li tu imamo koji posto više ili manje, recimo šta je otišlo na zapošljavanje mladih, zapošljavanje žena, ili će ići svi ti postoci u rješavanje, integraciju izbjeglica, migranata i tako dalje. Postoji tu opasnost da sa brojkama koje na kraju krajeva će tako i tako šefovi država i ministri financija ispregovarati sa europskim tijelima. Da mi dakle zapravo sa tim brojkama napadamo kolege s leđa. a i onako nećemo o tome mi odlučivati. Jer tu kolegama de facto ih dovodimo pred onu odluku da oni sad glasuju o budžetu, a to uopće nema smisla. I mislim da to ne bismo trebali raditi. I na kraju mislim da bismo kod CPR-a treba je dobro paziti da ruralni razvoj ne bude žrtva i da ne, bude, da ne strada od ovih rezova i da ih to ne pogodi. Ja se nadam da će naši kolege u odboru za poljoprivredu imati pred očima upravo taj ruralni razvoj. Vidite, mi smo dobili još neke dovoljne kao dodatne fondove u u CPR-u, onda nam smo izgubili druge stvari, a to je upravo taj ruralni razvoj. Pa bi nam to što je meni jako, jako žao, pa bi možda vi mogli dati nekakav ovaj, komentar na to. Hvala lijepo Konstanca na vašim, na vašim kolegama sad. Za ECR gospođa Tomašić. Hvala lijepo. Nas zanima do kojih razmjera Europska komisija može pomoći zemljama koje jednostavno nemaju dovoljno iskustva i ekspertize da podnesu zahtjeve za e, projekte i financiranje programa iz obzora 2020 i druge upravne projekte. E, zbog Brexita i manjih sredstava u sljedećem BFO-u ćemo imati velikih problema i kod upravljanja svim ovim programima koji su odobreni i budu odobreni. Pa onda kako će komisija pomoć ovdje recimo najnovijim, najmlađim članicama, kod naravno govorim prvenstveno o svojoj zemlji Hrvatskoj koja se pridružila 2013. godine komisije. Dakle, kako će komisija pomoć tim zemljama da iskoristi više od tih sredstava da pogotovo zato što će kohezijski fond biti bitno smanjen kao što smo već vidjeli, za dosta postotaka. Hvala. A sada u ime Alda. Hvala lijepo. Evo, ja sam, moram reći sada, sasvim zadovoljna s onim što je komisija predstavila jer mislim da ćete ojačati vezu između europskog semestra i kohezijske politike. Svi su bili za to, uključujući i makroekonomske kondicionalnosti koje su se ponovno našle u prijedloge, koje su se zapravo poboljšale. Jer sad ulaze se recimo u obzir i procedure makroekonomskog neravnoteže i mi kao recimo Alde to apsolutno pozdravljamo. Možda je to jedno drugčije mišljenje od drugih, ali nadamo se da nećemo u budućnosti ostati u manjini, jer smatramo da je ovo jedini pravi put naprijed. Ista stvar e, se odnosi na recimo simplifikaciju ili opću potrebu za ubrzavanje sveg provedbe, to sve pozdravljamo, ali ono što je gospođa Konstanc Krel malo prije rekla, a to je pozdravljamo ovu novu urbanu inicijativu, mislimo da time upravo nastavljamo ono što smo počeli sa urbanom agendom. A isto se odnosi i na inovativne investicije u regijama, nove mogućnosti za stvaranje pravog europskog lanca vrijednosti, pogotovo kad su u pitanju naše znanstveno istraživanje, naš razvoj, naše gospodarstvo. Dakle, ono mora biti inovativno kako bi ostalo konkurentno na globalnoj razini. Jer nije u pitanju samo kohezija unutar Europske unije, u pitanju je konkurentnost na globalnoj razini. zbog toga sam jako sretan da upravo ova ideja da proširimo područje primjene e, sa mogućnošću da se stvarno e, investira u realno gospodarstvo, da će, mislim da će to donijeti pozitivne promjene. No, imamo i nekoliko pitanja. Mi smo se jako angažirali i kao u odboru regije, ali i na plenarnoj sjednici apelirali za to da se poveća e, proračun za interreg projekte, dakle prekograničnu suradnju. Na moju sreću sam vidio da, na moju nesreću sam vidio da će se e, financijska e, omotnica smanjiti za 16,5% kod prekograničnih projekata teritorijalne suradnje i mislim da je to upravo u skladu s onim što smo u našim izvješćima prije ove godine zadnje dva izvješća već naveli. Ne mogu zamisliti da želite integrirati posebne instrumente za ubrzanje pristupanja, odnosno približavanja Europskoj uniji, isto tako sa novim uvjetima. A da zapravo vi na taj način smanjujete rank sredstva. A jedan od ciljeva koji je u novoj uredbi predviđen je upravo sigurnija Europa, a to se poklapa i sa Interreg projektima. Jer mi ne smijemo zaboraviti da je upravo ta teritorijalna suradnja u Europi je njen cilj je kako da nadvlada granice, nadraste granice i to ne samo unutar Europske unije nego i recimo s našim susjedstvom i sa trećim zemljama. Tako da nas zanima koje ćete vi onda projekte u tom okviru eh, financirati s obzirom na to da upravo cilj teritorijalne suradnje Interreg projekata ono isto što je cilj ovog novog proračuna, to je sigurnija Europa. Zatim drugo pitanje, odnosi se na ovu rezervu, pričuvu za uspješnost. Nakon prvog proučavanja ovog da kažemo prijedloga za novo razdoblje smo bili dosta zbunjeni i to posebno zato što nemamo dovoljno iskustva. Mi imamo još ovu godinu na raspolaganju da istražimo kako možemo opće alocirati prema sadašnjim VFO-u ovu rezervu, ovu pričuvu za uspješnost. A šta vi mislite kako će to izgledati? Kako će ovaj teret dokazivanja u budućnosti izgledati? Ko će mora dokazati da je stvarno uspješno proveden program? Da li će to ovisiti o financijskoj reviziji ili kako će to biti? Meni je jako drago što smo vidjeli da je komisija pokušala puno učiniti na području simplifikacije, ali diferenciranje između same revizije i poslije verifikacije tih nalaza. No zanima me ko će to u praksi provesti. Ko će procjenjivati da vi da li možete ili ne možete imati jedan laganiji režim i financijske revizije i kasnije verifikacije iste i ko će onda odlučiti na kraju o tome jer o tome će ovisiti de facto alociranje odnosno doznačivanje sredstava i odobravanje pojedinoj zemlji. Ko će odlučiti o tome da li je bilo uspješno ili nije? Inače sam vrlo sretan s ovim što ste drugim napravili s time i mogu reći da smo sve u svemu zadovoljni s ovim prijedlogom jer mislimo da modernizira kohezijsku politiku, da implicira ono što smo već rekli do sada, jednu evoluciju, a ne revoluciju, a to je jako bitno jer kad bismo počeli s revolucijom ne bismo bili u stanju omogućiti svim građanima, svim našim poduzećima da iskoristi sredstva i da doista doživi dobrobiti kohezijske politike, niti bi mogli završiti ovaj projekt iz ovog sadašnjeg razdoblja u onom idućem 2021. nadalje. A to naravno ne bi dovelo ni do uspješnog razvoja na terenu. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Matis na svoj mome Monika Lange za zelene. Hvala lijepo. Hvala vam da ste tu s nama i da ste raspravljate o ovom prijedlogu koji je prije nekoliko dana prezentiran. Ja bih počela sa nečim pozitivnim, ali možda malo nešto drukčije nego što je rekao kolega Miltenberger. Kao što znate, mi zeleni se jako protivimo makroekonomskim uvjetovanostima i to je recimo ono što je kolegica Konstanc Krel o tome govorila. To je onaj element kojem se protivimo u novom VFO-u ali da vam kažem odmah izravno na početku moglo je biti gore. Kad pogledamo sve ove probleme s kojima se nosimo, izazove poput klimatskih promjena, socijalne inkluzije, Brexita, kapinga, gornje granice u poljoprivredi i drugdje, kad pogledamo poteškoće s kojima se specijalna kohezijska politika mora nositi, mislimo da je ovo sjajna osnova za buduću raspravu sa Europskim parlamentom i posebno s odborom regije. Ali da počnem odmah na početku sa onim jako pozitivnim stvarima za koje smo se mi zeleni dugo borili i sad smo ih pronašli u ovom prijedlogu. Prvo, jačanje eh, izdavajanja novaca za ublažavanje eh, posljedica klimatskih promjena da bi ostvarili ciljeva 25%. Mislimo da je to odličan korak napreda, moglo bi naravno biti i više jer mi zeleni smo se i borili za više, ali mislimo da je ovo bitan korak napred kojeg visoko cijenimo. Drugo, eh, činjenica da imamo sada i dužu i bolju negativnu popis, da tako kažemo, onoga što se, na što se ne smiju trošiti sredstva iz kohezijskog fonda. Do sad je to se uglavnom odnosilo samo na nuklearnu energiju i nuklearne centrale, ali sad ćemo imati puno duži i precizniji popis onih loših investicija kao recimo otpadni odlagališta otpada, različiti aerodromi i tako dalje. Ali da budemo iskreni, ovo proširenje ovog novog ključa za dodjelu alokaciju sredstava je jako dobar. Mi smo dugo kao zeleni o tom razmišljali koju koncepciju koristiti izvan samo gore BDP-a, da se ne koristi samo bruto nacionalni proizvod ili prihod. I za određivanje visine sredstava, alociranje sredstava, nego da se uzimaju drugi indikatori kao što je obrazovanje, nezaposlenost mladih, specijalno integracijske mjere, izbjeglice, klimatske promjene, ekološke mjere i tako dalje. To je sve jako dobro da se popravi kvaliteta potrošnje i utrošnje sredstava iz kohezijskih eh, fondova kao naravno i novi indikatori koji su uvedeni za to što dolazi u obzir. Isto tako je jako dobro što imamo ovu koncepciju partnerstva koja je uveden. Mi zeleni smo bili jako, jako ovaj, nervozni nakon onih otkrića prošlog tjedna kad se govorilo o civilnom društvu, lokalnim i regionalnim dionicima, lokalnim vlastima svim se oni uzim, kad se govorilo se svi oni moraju uzeti u obzir u svakom koraku planiranja do implementacije onda nekih programa iz kohezijske politike. Ali to onda nismo našli u ovoj verziji, pa smo vam prvo govorilo se o tome, ali nismo našli u tekstu. Pa smo onda odmah poslali dopis i jako smo sretni da vidimo da se ponovno u tom tekstu proračuna prijedloga proračuna nalaze upravo opet naše partnerstvo. A drago nam je i da ste se držali ovog horizontalnog načela kroz cijeli prijedlog proračuna. Dakle, održivi razvoj, nediskriminatorni pristup, posebno kod rodne tematike. Mislimo da je to jako dobro da se kroz sve provlači. Da je to, dakle, i u pristupu svojemu, u uvjetima koji omogućuju cijelu priču i tako dalje ali tu moramo paziti da to se to ne pretvori onda u nešto što će cijelu stvar razvodniti i oslabiti. Pa je to moje pitanje, kako mislite da će to horizontalno uključivanje e, rodne tematike u sva e, u, samo u uvodne izjave vaše nove prijedloga opće uredbe biti dovoljno jako, a da ne razvodni kasnije tekst ovog proračuna. Jer vidite, ako nije u člancima, onda je pitanje e, da li vi zapravo želite to oslabiti. Dakle, moje pitanje nije li to samo, nije, vi kažete da je to bila simplifikacija, ali ne smatrate li da je to zapravo slabljenje upravo tog pitanja da se u sve uključi rodna ravnopravnost i održivi razvoj. To je zapravo možda slabljenje. Druga stvar koja nas zanima, 6. lipnja ste na preskonferenciji predložili, pre prezentirali svoj prijedlog investicijskog fonda i od toga kako je izgleda dakle nova verzija Junkerovog fonda. mi znate da smo mi se dugo borili sa komisijom da se izbriše opcija transferiranja novaca iz strukturnih fondova u Junkerov fond. To je duga borba na zelenih sa komisijom bila. I sad nas zanima, da li, dakle gospodin Katajnen je to najavio na onoj preskonferenciji, recite nam da li će ta mogućnost za prijenos tih sredstava biti strogo ograničena i strogo će se vršiti u, ako zemlje na to pristanu, dakle na dobrovoljnoj bazi. To nas jako zanima jer e, mi smo se za to dugo borili, a to nas sad posebno zanima. Mislimo da je to za čitavu raspravu o kohezijskoj politici jako bitno za nas kao zastupnike to znati. Hvala lijepa na ovom vrlo opsežnom komentaru. Za GUE e, kolegica Papedi Hvala lijepa. Najprije želim naglasiti da cijenim e, vaše napore. Ovo je vrlo e, jezgrovit okvir, a opet se teži za dobrom ravnotežom. Znam da unutar komisije postoje i fanatični protivnici kohezijske politike koje svakom prilikom, a Brexit predstavlja takvu priliku, nastoje uvesti smanjenja politike i sredstava. Krenut ću od negativnih točega, točaka. Ja se kategorički zajedno sa svojim klubom i velika većina parlamenta protivimo smanjenju sredstava za kohezijsku politiku u novom VFO. Smatramo da je pogrešno smanjiti sredstva. A ako želimo izbjeći da upadnemo u zamku koja nam je ovdje postavljena, a da se zemlje sada počinju svađati međusobno, recimo južne zemlje će se sa istočnima e, svađati oko podjele tog manjeg kolača, e, a ako želimo spriječiti takvu svađu, onda parlament mora ustrajati na svojoj poziciji da ne smije biti smanjenja kod kohezijske politike. Naprotiv, treba sredstva čak povećati. I drugo, to smo čuli od gospođe Kreli, a i od gospođe Vane, e, ustraje se na logici makroekonomske kondicionalnosti, a to ne krši samo e, ono što je parlament višekratno istaknuo i odbor regiji, E, nego jednostavno je protivno i zdravom razumu i logici i našem iskustvu. E, prije tri godine komisija se spremala na smanjenja e, sredstva za sredstava za kohezijsku politiku prema Portugalu i Španjolskoj. I upravo putem, se, upravo se go razgovaralo o makroekonomskoj kondicionalnosti. Međutim, to nije ostvareno a e, kasnije se i pokazalo da je pogrešno smanjivati sredstva. To je pokazao razvoj u Portugalu, u Španjolskoj, a i u mojoj zemlji, u Grčkoj. Naime, e, ne neke iznimke i neko izuzeća e, od toga su dovele do dobrih rezultata. E, Grčka je sada na samom vrhu apsorpcije zajedničkih sredstava e, upravo zbog tako otvorenog pristupa, a ne dogmatskog pristupa. Zaista sve ovo moramo promatrati zdravorazumski i s većom fleksibilnošću. I sada prelazim na neke stvari koje smatram pozitivnim. Tako mi se sviđa što imamo promjenu ključa alokacija takozvanog berlinskog sustava E, kao što su i drugi kolege e, i kolegice rekli, nije važan samo BDP, bruto nacionalni e, dohodak, nego i drugi kriteriji se moraju uvažavati. Veća nezaposlenost među vladima ili pritisak zbog klimatskih promjena ili zemlje s velikim problemima zbog integracije azilanata i migranata takve zemlje imaju pravo na veća sredstva jer imaju veće potrebe i to je pozitivno. Tome moramo pružati podršku. E, tu ne smijemo ni pošto slijediti egoističnu e, nacionalnu logiku. Osim toga je pozitivno nastojanje da se postupci pojednostave, a da se istodobno e, zadrže potrebne provjere kako bi i europske institucije i vlade i regije bile sigurne da novac koji se troši za kohezijsku politiku zaista ispuni svoj cilj i da imaju od njega koristi građani. A ne, to nije uvijek slučaj, događa se i zastranjenje tih sredstava. A sada e, specifičnije što se tiče E, tehničke e, pomoći e, imamo te paušalne stope, flat rates, to pozdravljamo, ali mislimo da nije uputno imati postotak od 2,5%, to bi trebalo ostati 4%. Ima mnogo država članica kojima je potrebna tehnička potpora. To su nove države članice, kojima je potrebna pomoć da produktivno koriste ta sredstva. Dakle, trebali bismo ostati na 4%, 2,5% je prikladno idealnim uvjetima, ali oni nisu e, realni. E, slažem se da se N plus 3 pretvara u N plus 2, jer je realnost pokazalo da ovaj sustav nije dovelo do brže provedbe, i, a to je bila svrha N plus mi želimo poboljšanje u realnom životu a zato e, ne treba mijenjati pravilo koje je naložilo stvarnost Mislim da se CPR e, mora odnositi i na e, poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Mislim da je problematično što se ovdje izuzelo upravo to. I nikako se ne slažem sa smanjenjima sredstava za Interreg, tamo se sredstva moraju pojačati, a ne smanjiti. E, to je apsolutno neophodan instrument kako bismo ispunili još jedan cilj Europske unije. E, EU u idućim godinama i desetljećima e, predviđa e, proširenje, to su zemlje Zapadnog Balkana i ako ne ojačamo program Interreg, kako ćemo onda postići taj cilj? Hvala lijepa. gospođo povjerenice, vidjeli ste da je postavljen čitav niz e, važnih pitanja što pokazuje koliko je veliko zanimanje onih koji postavljaju ta pitanja, ali i koliko su zabrinuti. Sad imate prilike odgovoriti na pitanja koordinatora i onda ćemo još imati drugi krug pitanja članova odbora. Hvala lijepa na vašim pitanjima i komentarima i idejama. To je uvijek vrlo korisno jer vi se razumijete u ovaj dio politika, znate koje su tu poteškoće. Ovo što je rekla gospođa Vana, e, isto tako je važno istaknuti, moglo bi biti i gore. E, imali smo pripreme ovoga tijekom jedne godine, bilo je različitih curenja i e, molim vas da se ne ostanjate na to. Imali smo 20 ili čak 25 različitih scenarija. Ono što je sada na stolu to je najrealističniji model i najizgledniji. E, nemojte zaboraviti odakle smo krenuli prije jedne godine. Mislili smo da ćemo završiti u općoj katastrofi, da će doći do smanjenja i za 50%. I bilo, bilo je i takvih glasina. Znate, jako dobro da nikad nećemo svi biti zadovoljni. Međutim, meni je ipak e, olakšanje što smo pred vas stavili ono što smo najbolje znali i e, da je to najrealističnije. Svakako e, nastat ćemo sprečavati i ograničavati e, smanjenja. Krenuli smo tako od scenarija od minus 45 na plus 45 i nastojali smo smanjiti i gubitke i one e, koji su na dobiti. Nastojat ću jednako, biti jednako precizna kao i vi. Najprije što se tiče kategorija e, regija, o tome je govorio gospodin Olbricht, imamo isti broj zemalja koje se mogu prijaviti za kohezijski fond. Slabije e, razvijene zemlje su one od minus 75% od GDP-a e, i imamo sada veću koncentraciju u području slabije razvijenih e, regija. 75% od 374 milijarde će otići na manji broj zemalja. E, Ovdje imamo gotovo 125 milijuna stanovnika Europske unije u tim regijama. Očekujemo da ih bude manje, smanjenje stanovništva, ali to ne znači da će biti i manja koncentracija novca za te regije. Ja se ne slažem sa stavom da se politika mijenja. Mi koristimo formulu koju smo koristili i za razdoblje 2007. do 14. odnosno 14. do 20. Da smo koristili berlinsku formulu, uvjeravam vas da bi e, smanjenja bila daleko veća nego što su sada. Iz toga smo unijeli onaj kriterij da BDP po glavi stanovnika nije najvažniji kriterij, uveli smo pokazatelje koje smatramo ključnim za regiju, to je obrazovanje, nezaposlenost, klimatske promjene i migracije. E, Migracija je poticaj za stanovništvo. Prvi put u povijesti VFO-a ima, imamo uopće tako velike promjene. U Njemačkoj e, imamo na mjestimična i udvostručenja broja stanovnika. Dakle, to nije nula u realnosti jer je stanovništvo udvostručeno, znači da se negdje e, u regijama gubi 15%. O svemu tome treba voditi računa. Što se tiče smanjenja, slažem se s vama. U našim procjenama su smanjenja za kohezijsku politiku minus 10% u realnim uvjetima ali treba voditi računa e, u kojim modelima računamo, u stalnim cijenima, tekućim cijenima, sa ili bez inflacije, e, uključujući Brexit ili ne. Dakle, ukupni gubitak za nas je minus 10%. treba se i nadalje koncentrirati na najsiromašnije regije i države članice E, dakle, još je veći naglasak na najsiromašnijima. I raspodjela resursa zapravo prati razvoj e, neravnoteža i razlika unutar e, Europe. U onim članicama gdje je bilo napretka, kohenska politika to postupno prati i smanjuje se. A isto tako u obunutom slučaju. Što se tiče kohezijskog fonda, još jedno pitanje gospodina Olbrihta. Znatna sredstva su namijenjena za e, okoliš i infrastrukturu. Znamo da je taj fond e, posebno namijenjen e, članicama koje su pristupile dvije četvrte gdje su potrebe za infrastrukturu, za otpad e, vode i razvoj željezničkog i cestovnog transporta e, bile vrlo velike. E, Fond za koheziju je povećan u skladu s takvim razvojnim potrebama. Međutim, te investicije od četiri nadalje su bile vrlo plodne i te investicije su sada više orijentirane u na budućnost, govorimo o svim zemljama koje su se pridružile, Poljska, Mađarska i tako dalje, to je za e, e, obrazovanje, učinkovitost energije, e, otpad i tako dalje. I sada se sredstva vraćaju u običajna područja. ERDF i socijalni fond rastu zbog manje potrebe u tim zemljama za infrastrukturom i e, razvojem u okolišu e, smo smanjili kohezijski fond i povećali e, Europski fond za regionalni razvoj. Zahvaljujem gospođi Krel na komentarima. Što se tiče makroekonomskih kondicionalnosti, Znam da je parlament po tom pitanju podijeljen. Mislim da je važno e, sačuvati tu mjeru kako bi se promicalo dobro financijsko upravljanje i zadrža, zato je potrebno zadržati makroekonomsku kondicionalnost. E, naveli ste Italiju, e, nisam sigurna da bi E, Italija prošla dobro na tim područjima e, sanitarnih potreba ili e, drugih, to vrijedi i za druge zemlje naravno, bez makroekonomske kondicionalnosti. Ona je bila važno sredstvo kako bismo osigurali da se sredstva ulažu u čist okoliš. E, mislim da to nije prestrogo. Već je e, mnogo postignuto kroz makroekonomsku kondicionalnost e, u razoblju 2014. do 2020 sankcije su bile vezane i uz obveze i uz plaćanja. Komisija je dužna osigurati adekvatnu primjenu sredstava, a najbolje odvraća E, zapravo ono sredstvo e, od pogrešne primjene koje nikada nije dobiveno i iskorišteno. Mislimo da je e, naša dužnost osigurati da sredstva maksimalno povećaju pozitivne efekte. Što se tiče suradnje, proračun je nešto smanjen, ali je stabiliziran gospodin Van Nistelrooy e, na sva te područja i interregionalno i prekogranično. E, ovo je novina. Sada sve regije mogu surađivati na svih pet prioriteta sa bilo kojom regijom koju odaberu na kontinentu Znači to nije smanjenje, nego je teritorijalna suradnja koja je meni vrlo važna e, i nadalje e, bitna. Što se tiče priče za uspješnost, e, će se tendencijski i dalje jačati poslije 2020, jer ispitivanje na razdoblju će provjeriti i preostala sredstva iz razdoblja 2026. do 7. za e, prethodno razdoblje pričava za uspješnost je funkcionirala automatski i nije morala e, voditi računa niti o preporomaka za pojedine državne e, članice, niti nije morala voditi računa o ekonomskom kontestu i to ograničenje treba ukinuti. Potrebni su snažni poticaji, a strateška orijentacija je važna za pričuvu za uzvješnost. Izvješćivanje i komunikacije. E, ovaj okvir će pokrivati sve pokazatelje, indikatore iz programa Nekad govorim da u svim državama članicama koje posjećujem posebno me žalosti što mladi ljudi više ne koriste sredstva iz različitih razloga. Imamo i nacionalne e, provjere i provjere rezivorskog suda. Ciljevi će vrijediti do 2024 i vodit će se računa o njima na preispitivanje na e, među razdoblju. E, neće se nastaviti ovaj dosadašnji sustav nakon 2020. E, na među ispitivanju ćemo e, provjeriti fleksibilnost programa i vodit ćemo računa o novim izazovima kao što što je e, napredak u programima u alokaciji e, programa e, nakon 27. Nećemo imati nikakvu toleranciju za prijevare. To je nešto što je posve nemoguće. Programi moraju biti povoljni za korisnike i moraju imati e, dobre rezultate e, što je važno za jedinstvenu reviziju. Dakle, e, jedinstvena revizija će se primijeniti samo u slučaju da su rezultati bili dobri. To su veliki projekti s velikim novcem i moramo ovako biti ovako oprezni. Što se tiče horizontalnog aspekta, gospođa Vana, e, nediskriminacija, partnerstvo, ravnopravnost spolova su važni aspekti. Oni mm, su čak i važniji u novom zakonodavnom paketu. Nije važno da li se na to pozivamo, to je nešto što se kao tako mora poštivati i zbog zajedničke stečevine imamo i povolju o temeljnim pravima sve to u ovom kontekstu i pratit ćemo to pomno. E, to su e, operativni kriteriji i obvezujući za e, tijela koja upravljaju programima u partnerstvu imamo ravnopravnost spolova i e, ne diskriminaciju isto tako kod odabira programa ili kod uvjeta e, za mogućnost prijave. Mislimo da je e, najbolje postupiti tako kako ovi kriteriji ne bi bili tek simboličke vrijednosti nego i operacionalizirane. Ne znam je li još što preostalo. E, što se tiče prioriteta, e, gospođo Vani mogu reći da najveći dio od ovih 374 milijardi eura odlazi na prioritetu, to su najprije inteligentnija Europa, dakle istraživanja, a drugo zelenija Europa, tu govorimo o učinkovitosti trošenja energije i to je važno naglasiti. Što se tiče EU, Invest EU programa, potpredsjednik Katajnen je rekao to e, već 19.5. da je to na dobrovoljnoj bazi, a granica je 5%. Države članice mogu koristiti 5% iz Eh, Europskog fonda za regionalni razvoj eh, da ih koriste u Invest EU. Gospodin Papademos, jesam li dobro zapamtila prezime? Eh, nitko ne želi smanjenje, ali ovo su životne, realne stvari. A za Grčku znate da su pokrenute izvanredne mjere i Grčka se može ponositi time što je apsorpcija sredstava 14. do 20. bila takova zahvaljujući radu odbora regi i vijeća e, vi ste broj jedan što se tiče trošenja novca u perspektivi 14-20 i u pravu ste. I Grčka i Španjolska i Portugal su slučajevi koji pokazuju da moramo biti fleksibilni situacije su bile neočekivane, a mi moramo biti pripremni na, za brzu reakciju. Imali smo sustav sa GUS, sa tvrtkom Caterpillar i vidjeli smo što je bilo. Ovo je bio princip E, BDP-a po glavi stanovnika i onda su rezultati daleko lošiji. Zato smo odlučili da je potrebno uvesti prilagodbe, neke pokazatelje i u bogatim zemljama imamo niše siromaštva e, i zato smo odredili da to bude od 80% BDP-a i da se uključi e, obrazovanje, zapošljavanje i drugi kriteriji. Na taj način smo uspjeli smanjiti raspon između onih koji su u plusu i onih koji su u minusu. E, zahvaljujem. Ne znam jesam li na sve odgovorila. Hvala vam gospođo povjerenice na vrlo preciznim odgovorima na pitanja svih naših koordinatora. Kao i inače, nemamo dovoljno vremena. 15 zastupnika se javilo za riječ. Kolege, ako želite da vam povjerenica odgovori na pitanje, molim vas da budete što kraći moguće. Svako ima na raspolaganju minutu do minute i pol. A sada riječ dajem gospodinu Fernandesu iz odbora za proračune. Hvala vam, hvala povjerenici i imam jedno pitanje, možda malo provokativno. I dalje govorite o koheziji. No, ova politika nije zapravo prava kohezijska politika. Oduzeti 45% sredstava iz tog fonda znači uništiti kohezijsku politiku. Svi znaju da kohezijski e, fond je namijenjen e, siromašnim zemljama i znate da to dobro funkcionira, to je tvrdite da to dobro funkcionira i onda tome oduzimate 45%. Ako želite zadržati kohezijsku politiku i e, zadržati iste kriterije, rezultat bi bio drugačiji. Moram spomenuti e, o kojim je konkretno zemljama riječ. Kada objavite nacionalne omotnice, mislim da će se rasprava pogoršati, a i u našim zemljama e, zapravo svi ćemo mi gledati koliko će naše zemlje dobiti novaca. Stoga moramo razgovarati o tome koje su načela, koje su ciljevi. Što je sa Luksemburgom, Austrijom, Belgijom, Nizozemskom, Danskom? Hoćete li reći da su to siromašne zemlje? E, kod njih nije bilo nikakvih e, smanjenja sredstava. I stvarno me e, učete za jezik. Moram spomenuti zemlje. Njemačka, Litva, Estonija, Češka, Poljska, Latvija, Portugal. Jesu li to bogate zemlje? njima se sredstva smanjuju za eh, od 7 do 45%. Pa gdje je tu proporcionalnost? Mislim da je to ozbiljan eh, problem. Ako oduzimate sredstva glavnom fondu za najsiromašnije zemlje, ako imate smanjenje od 45%, vi možete primjenjivati koje god kriterije hoćete, ali situacija neće biti bolja. Naravno, uvijek može biti gore, a ako svijet sutra propadne, bit će još gore. Hvala vam kolega. Sljedeći zastupnik, izvolite. Hvala vam. Prije svega bih eh, htio čestitati eh, povjerenici i eh, dati samo jedan kratak komentar, već je postavljeno jako puno pitanja. Ja bih htio govoriti o pozitivnim prijedlozima iz ovog prijedloga. E, drago mi je da se radi, da se osigurala e, veća jednostavnost, veća fleksibilnost. No svi mi znamo da u pojedinim područjima djelovanja se predviđa povećanje, znatno povećanje proračuna. I zbog toga mi se čini da je oduzimanje sredstava kohezijske, e, za kohezijsku politiku bilo politička odluka. I stoga vas molim za pomoć. E, zašto su se oduzela sredstva politici za koju se stalno govori da će smanjiti nejednakosti i potaknuti razvoj? Onda vas pitam, kako da ja to objasnim u svojoj zemlji? Kako da objasnim da kohezijska politika koja već desetljećima koju već desetljećima mi e, nastojimo zaštititi, kako to da smo pretvorili u politiku ulaganja? Portugal je siromašna zemlja, regija s koje dolazim je također prilično siromašna. Kako da ja tamo objasnim da će doći do smanjenja sredstava a da se bogatije zemlje neće suočiti s istim rezovima. Hvala vam, a sada zastupnik Žlo, izvolite. Hvala vam, gospođo povjerenice, hvala vam što ste e, došli ovdje izložiti izložili ove prijedloge. E, Biću kratak jer su kolege postavili već jako puno pitanja moramo, e, treba nam vremena da bismo analizirali ove prijedloge. Mislim da prijedlozi jesu e, odvažni. I mnogi od njih govore o zapravo odražavaju ideje o razvoju regionalne politike koje smo zapravo i u ovom domu e, usvojili. ja pozdravljam mm, to što je proširena skupina zemalja u tranziciji. To je jedna nova struktura i mislim da će bolje ispuniti potrebe zemalja e, koje stagniraju i kojima prijeti e, ekonomski zastoj. E, to stoji i u izvještaju o kohezijskoj politici. I još vrlo kratko. Brexit će utjecati na čitav će utjecati na čitav niz europskih zemalja, na Irsku naravno, ali i na e, regiju u Francuskoj. O tome nema ništa u ovom prijedlogu. Jeste li možda predvidjeli jedan pozitivan popis zemalja na koje će Brexit negativno utjecati? Moram vas upozoriti da kad govorite dulje, e, znajte da oduzimate vrijeme za riječ e, drugih kolega jer u jednom trenutku ću jednostavno morati zatvoriti popis govornika. Gospodin Bergen, izvolite. Kao što su kolege rekli, e, najveći problem je razina sredstva za, za kohezijsku politiku nakon 2020. I ja sam siguran da će parlament nastojati e, promijeniti to, dakle smanjiti te rezove u nekim zemljama su e, rezovi znatni, a recimo u Ujedinjena kraljevina će imati rez od 100%. Što se tiče sadržaja, mislim da je povjerenica odradila dobar posao i trebali bismo joj čestitati. Svakako mislim da su ovo dobri temelji za budući rad i buduće pregovore u sljedećih nekoliko mjeseci. Ne smijemo zaboraviti da je regijama osigurana veća fleksibilnost, a ja sam izvjestitelj za izvještaj o učinku europskih fondova na Sjevernu Irsku. Pozdravljam činjenicu da ste vodili računa i o mirovnom programu. Nedavno smo posjetili Sjevernu Irsku i vidjeli smo koliko su važna sredstva koja su usmjerena u te projekte mislim da e, taj prijedlog podržava i komisija i Irska, ali i Ujedinjena kraljevina. E, kao što sam rekao, podržavam pojednostavljenje, zatim odredbe o jedinstvenoj reviziji. Naravno, važno je da se novac troši učinkovito i na, mm, dakle, u skladu sa pravilima, tako da se slažem da idemo prema sustavu jedinstvene revizije. I samo jedno konačno pitanje o Interregu Prijedlog se znatno koncentrira na suradnju između zemalja članica koje imaju e, granicu među sobom. E, samo da vas pitam, je li to e, Dakle, samo, dakle, je li Interreg predviđen da tako funkcionira, dakle da surađuju samo zemlje koje imaju kopnenu granicu ili će moći surađivati one koje imaju morsku granicu? Hvala vam. Sljedeći, sljedeća zastupnica. E, hvala vam povjerenice što ste danas ovdje. E, I hvala vam na komentarima na preskonferenciji o financiranju programa PIS. Nisam bila na toj konferenciji, e, bila sam, e, ali sam bila na misiji na kojoj su sudjelovali zastupnici i svi smo se uvjerili o učinku e, financiranja programa PIS i koji je to utjecaj imalo na politički i mirovni proces. u sjevernom Belfastu. I ja vam u ime građana sjevera Irske želim zahvaliti što ste rekli da su da će ta sredstva biti namijenjena Sjevernoj Irskoj i nakon Brexita. Evo, da ću vam i e, primjerak našeg sporazuma iz Velikog petka. Mislim da bi svi trebali imati jedan primjerak tog sporazuma. Time vam želim pokazati koliko su građani zabrinuti. Boje se da će Brexit odnijeti, pomesti sa sobom 20 godina mirovnog procesa. ali eto drago mi je da su građani čuli vaše komentare. Oni stvarno očajnički trebaju čuti da će imati nekakvu zaštitu i nakon Brexita. Mogla bih sada govoriti o mikrouvjetovanosti i um, načelu partnerstva i tako dalje, no nemam dovoljno vremena. Hvala Martina. A sada riječ ima zastupnik Rop. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam, povjerenice, što ste e, došli razgovarati s nama. Neću duljiti, pa neću ponavljati ono što su spomenuli već kolege. Htio bih samo izraziti svoje iznenađenje time što je prije dva mjeseca predsjednik komisije na plenarnoj sjednici rekao da se komisija, da komisija nikad neće pristati na rezove u kohezijskoj politici. A sada vaš prijedlog, e, a sada u vašem prijedlogu vidimo upravo suprotno. Iznenađen sam da Europska komisija pokušava rješavati sve nove probleme na uštrb kohezijske politike. Ako želimo imati nove zadatke, raditi na novim projektima, trebamo tražiti novi novac. Ako još uvijek moramo ispuniti stare zadatke, onda bismo tu trebali ostaviti i novac jer u protivnom e, stara pitanja neće biti riješena, postaće sve e, ozbiljnija. Malo mi je čudno da cijela priča o smanjivanju sredstava za kohezijsku politiku e, pada na takozvane tranzicijske zemlje. To znači da su te zemlje E, osuđene na to da se vrate u skupinu siromašnih. Na sastanku našeg odbora smo jako puno razgovarali o tome da tranzicijske zemlje e, da će zaglaviti u tranziciji. To je prirodno zato što je cijela perspektiva razvoja bila usredotočena na pomoć za rast. Ovakvi rezovi nisu mogući. trebali ako već želimo smanjiti proračun, onda moramo to učiniti polako. E, vi ste rekli da se cjelokupan proračun smanjio, ali dobro, onda pokušajmo riješiti sve. E, pokušajmo smanjiti onda sve troškove. Molim vas podsjetiti da su koordinatori već izjavili dali zapravo političke izjave i politička stajališta. Molim vas, prijeđite direktno na pitanja. Sad riječ ima gospodin Bogović. Hvala vam. imate vrlo težak zadatak, a ja bih se koncentrirao na jedno pitanje koje nije odgovoreno. Nemamo kriterij za migracije unutar regija, između regija te između siromašnih prema bogatim regijama. Takvih kriterija nema. Jako puno regija je izgubilo velik broj stanovništva dok su se bogatili. To, eh, to nam je potrebno u kohezijskom fondu. Govorili ste o fondu za ruralni razvoj, no ja mislim da to nije pravi način. pogriješili smo u kohezijskoj politici i bojim se da će naša ruralna područja posve nestati. Ljudi će se odseliti u gradove, a u našim selima neće ostati nitko. Istovremeno stiže nam e, jako puno migranata, a to pak stvara dodatne probleme. Pokušavamo to riješiti u mojoj regiji i mislim da bi to trebalo biti uključeno u konačnom prijedlogu. Evo, hvala vam. E, svi znamo da ove rezultati, iako nismo svi pretjerano zadovoljni s njim, je ipak, da je to ipak jedan pozitivan rezultat. I čestitamo vam za to, zato što ste, e, znam da ste se bolili, borili kao lavica. Imam tri pitanja. Nove kategorije koje vode računa i o e, nezaposlenosti i ti novi parametri koje ste nam predstavili. Da li se vodi računa o njima u svim trima skupinama regija? Drugo pitanje. Što se tiče rokova, vi predviđate da ćete usvojiti višegodišnji financijski okvir i ove uredbe koje se odnose na koheziju za vrijeme ovog saziva ili da ćemo dovršiti barem prvo čitanje zato što su rokovi za regije od ključne važnosti. Još jedno pitanje. Europski socijalni fond. Još uvijek nemamo uredbu i meni se čini da e, idemo prema renacionalizaciji. Za regije kohezija i socijalni fond su itekako usko povezani. To su zapravo dva lica iste e, medalje, tako da bi to bila velika opasnost ako se to ne bi dovršilo na vrijeme. I na kraju mi ćemo u srpnju usvojiti e, rezoluciju o ruralnim područjima, planinskim područjima i udaljenim područjima i to je kao što znate takve regije predstavljaju 80% teritorija. U gradovima živi 80% stanovništva, no teritorij je jednako važan Uh, jeste li vi spremni pripremiti uh, agendu za razvoj ruralnih i planinskih područja, baš kao što postoji agenda za razvoj urbanih područja i hoće li se onda prilagoditi prioriteti, dakle koncentrirati se na prioritete tih regija. Hvala vam. Hvala vam. A sada riječ ima zastupnica Maletić. Molim vas da budete kratki. Hvala vam. Ja imam jako puno pitanja o provedbenoj uredbi, no danas nemamo e, vremena za to. Zatim imam pitanje i o uvjetovanosti, stopama predfinanciranja, ali ok, danas nema vremena, ali mislim da o tome treba razgovarati. Mi u odboru Rengi i vi kao naša povjerenica ne možemo biti zadovoljni sa ovim smanjenjem sredstava za kohezijsku politiku. Jer ako pogledamo višegodišnji financijski okvir u cijelosti, imamo povećanje sredstava za programe e, konkurentnosti a u programima konkurentnosti e, znamo da najrazvijenije zemlje koriste najviše sredstava iz tih programa iz očitih razloga a sa rezovima u kohezijskoj politici i porastom sredstava za konkurentnost šaljemo potpuno pogrešnu poruku očito je da ne radimo na e, smanjenju nejednakosti već ih povećavamo ne radimo na jednakosti i solidarnosti već protiv toga stvarno bismo se trebali boriti protiv toga i još jedno pitanje e, vezano za ovu tablicu ove omotnice za zemlje članice mislim da trebamo konkretnu formulu sa, sa brojkama za svaku zemlju članicu da bolje shvatimo kako smo završili s ovim iznosima jer kad vidim, ja, ja kad analiziram razinu razvoja, znam da ste rekli da ste uzeli u obzir i druge pokazatelje, ali ja stvarno ne dolazim do istog rezultata kao i vi. Hvala vam. Hvala, a sada Louis Jose. Monsieur le Président, mes chers collègues, je regrette... Euh, Predsjedavajući, kolege, gospođo povjerenice, Žao mi je kako se, zbog toga kako se održava ovaj dijalog s povjerenicom. Naime, ovo je vrlo važan trenutak u postupku donošenja proračuna za sve evropske institucije, tako i parlament. Među nama je sad povjerenica koja govori o došla je k nama i govori nam o kohezijskim fondovima. To je ukupno 30% čitavog proračuna. I zapravo nemamo ni mogućnost voditi jedan normalan, dobar dijalog, jer se moramo žuriti, jer nam je kazano da se vraćamo na glasanje. Zbog toga vam mogu samo sljedeće kazati, povjerenice. Nama je poznat vaš angažman, znamo i vašu odlučnost, poznajemo je. Ali pitanje je da li je to dovoljno za obranu e, svega onog što smo htjeli očuvati, posebno recimo programe i projekte onim najdaljim prekomorskim područjima Evropske unije i ostalima kojima treba pomoć. A sad što se tiče pretpostavki za razvoj, mogu vam reći iz mog iskustva da prijedlog da je svaki prijedlog e, proračuna uvijek ujedno i odraz političke volje. I to je jasno, tamo gdje se počne kratiti, onda se vidi koja je politika iza toga, koja je odluka. A sad vidite koliko se tu kratilo kod kohezijskih fondova. To ide direktno na teret našem stanovništva. To sam vam htio reći. Ja se nadam da ćemo mi kao zastupnici u mnogim raspravama iskazati svoju volju i uspjeti dakle svom svojom da kažemo svim svojim autoritetom kojeg imamo još izboriti popravak i i izmjene i popravljanje proračuna u smjeru kojeg mi želimo. Dakle, da malo smanjimo smanjenje kohezije. Hvala lijepo, Žozefa. Sada podsjećam da smo mi planirali dva sata za ovu raspravu, ali naravno u prirodi je stvari, kao što znate, da smo morali koordinatorima dati dovoljno vremena da nam prikažu stajalište svog kluba zastupnika, svoju liniju zastupničku svog kluba, a onda moramo dati povjerenici vremena da nam predstavi stvari i da odgovori na pitanja. Sad imamo još dva govornika. Povjerenica sigurno neće moći odgovoriti na sva pitanja, niti ovaj, se upustiti u dubinsku raspravu na temelju bilo kojeg komentara. Međutim, Možete još i pisanim putem dostaviti podsjetnik svojih pitanja i komentara, pa će ona sigurno i zauzeti stajalište. A sada kolega Novakov ima riječ. Evo ja ću biti kratak kako bi izvjestitelj i naše povjerenici ostalo dovoljno vremena. Evo da vam kažem, ujedno znam gdje ste počeli. To nije bila nula s kojoj ste počeli, nego minus deset. Prema tome, ono što ste vi postigli vjerojatno nije najbolje moguće, ali je najbolje moguće u datoj situaciji što ste mogli učiniti. A inače, od kad se kompletno igralište zapravo naše preselilo u Rue Vircu u Briselu, Dakle, onda mislim da je ured, ova opća uredba, uredba opće treba postati tako jasno da je svi razumije. Da li vi vjerujete da je NUC 2 dovoljno dobar za ljude koji su u tranziciji da li vi doista dobri vjerujete da je za zemlje u tranziciji ovaj proračun predviđen za prekogranične projekte dovoljan? Mislim da bi oni koji se stavljaju opću odredbu trebali više čitati novine, inače mi nije jasno što bi političari koji e, su ovdje donosili ovaj prijedlog proračuna vjerovali da je EU najveća greška. I mislim da je zadnji put komisija imala više od dva i pol godine kao i parlamenta usvoji opću odredbu, a sada nemamo ni osam mjeseci jer su izbori pred nama. Stoga moramo odmah početi raditi. A mislim da ako imate negdje manje novaca morate objasniti zašto je to tako. A vidite, ako smo nekim mjestima investirali 20 godina za redom, onda su se naravno pokazale dobre posljedice i dobri učinci. Međutim, sada moramo bolje i pametnije još trošiti, inače će se ostaviti među stanovništvom taj dojam da je ovdje u pitanju samo jedan briselsko-stražburski spin i jedan mjehur kojeg će oni raspuhnuti. Prema tome, mi moramo učiniti ove put bolje, inače ćemo snositi i praćati račun u idućim izborima. Hvala lijepo, kolega Ednan. Hvala lijepo. Štovana povjerenice. Ako trebamo ovdje braniti metodu kako se sredstva i novci, dakle konkretno, alociraju, dodjeljuju ovom preračunu, kako se to rašlanjuje i preraspodjeljuje, onda nam morate jasno reći što ste planirali za sljedeće razdoblje. I mislim, ako, ako vi gledamo s te pozicije onda nam nije jasno zašto se uopće ovaj, ovako raspodijelo. Portugal minus sedam, Španjolska plus pet i tako dalje, Litva, Balti manje. Nikom to nije jasno. Ako nam ne budete mogli objasniti po kojem ste vi to ključu napravili, modificiranom berlinskom obračunu ili kako? Naravno, slažem se s vama, nula, nulta stopa tolerancije za bilo kakvu zloporavu, ali Pitanje je kako ste došli do ovih izračuna. Mislimo da ne smije doći i ne smije se donositi kolektivne presude i osim toga ne smijemo e, jednostavno neke zapostavljati zbog e, potpuno proizvoljno donesenih onda odluka nečih. Hvala lijepo kolega Pšešovski. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Imam e, veliku molbu. Jednostavno, i mislim da govorim u ime svojih kolega, interes je ogroman za razgovor s vama, nemamo dovoljno vremena, vrijeme nam bježi. Pa sad ne želim tu gubiti vrijeme, ali imam užas silno puno konkretnih pitanja. Ali da kažem, evo moja molba, dajmo se sastati još jedanputa u miru Božjem, da možemo na miru o svemu raspravljati. Pa to su strateške važne teme. Već četiri ili pet godina moramo stalno ponavljati ono što je svima nama bolno i dobro poznato, naime koliko je važna kohezijska politika i koliko su nam važna sredstva u kohezijskim loncima i zašto nam ona sve trebaju. To ne možemo sad ovako na silu u ovom skraćenom vremenu odraditi. Pa onda ajmo se još drugi tjedan na miru sastati pa ćemo o svemu moći raspravljati dovoljno. Lijepo. Onda ćemo time zaključiti popis govornika, zaključena je rasprava. Mi nažalost imamo vremenske ograničenje jer moramo se vratiti na plenarnu sjednicu za glasanje i sad ćemo vrlo kratko dati riječ povjerenici Kretu da se barem koliko stigne odgovoriti malo na ova pitanja. Hvala vam. Meni je potpuno jasan vaš zahtjev i ja isto se slažem s vama i mislim da trebamo više raspravljati, više toga objasniti. Dakle, osobno ja, moj čitavi tim, šef mog kabineta, cijela glavna uprava DG Regio, Ređo, mi smo vam stalno na raspolaganju za svako pitanje koje imate. Jer ja shvaćam da vi morate biti u stanju otići u svoju državu i biti dobro obavješteni da možete sve obavijestiti i objasniti. Naravno i kontekst svake promjene u ovom prednacrtu proračuna i sve ostalo. Zašto i čemu. Ne znam kako će to biti drugi tjedan, utorak, srijedu sam u Talin zbog baltičkih analiza. Nakon toga imamo u Sofiji vijeće ministara. Ali možda će naši ljudi, dakle naši timovi suradnika naći neki mogući datum za jedan sastanak u dogledno vrijeme pod hitno. Međutim, razumijem sve vaše brige, sve vaše dvojbe. Vjerujte mi, mi smo već mjesecima u toj situaciji da raspravljamo do ponoći, iza ponoći pokušavamo naći ravnotežu u svemu. Kao prvo, zašto to zovemo kohezijska politika? Razumijem ja vas sve što ste rekli. To je naime najvažniji izraz naše solidarnosti. Šta je to? To je to. I mi smo odredili da to bude jednako, mi znamo da je to jednako važno za sve regije a sad ono pitanje, ravno ravnotežu između socijalnog fonda, kohezijskog fonda i fonda za ruralni razvoj. I znamo da više toga u kohezijskim fondovima, više novaca je dobro i bolje. Pogotovo znamo da smo za zemlje koje su ušle u onom velikom valu proširenja 2004. smo jako puno učinili za razvoj cesta, infrastrukturnih mreža i opće. I sada je komisija donijela tu odluku da bude manje kohezijskog fonda, ali više fonda za ruralni razvoj recimo, jer smo gledali šta se događa. Ali ako se slažete s tim da je kohezijska politika namijenjena svim regijama, onda moramo isto tako i Dansku i Austriju poduprijeti i moramo sačuvati tu kritičnu masu koju smo već postigli. Nizozemska ima 12 eura po glavi. A gdje tu možete još smanjavati? smanjivati. Ako im dajete jedan euro po glavi, oni će im reći ne hvala. U drugim državama je 200 ili 300 eura po glavi. Dakle, mi moramo neku ravnotežu očuvati ako je to namijenjeno svim regijama i ako svi moraju biti zastupljeni. A onda kako će te se smanjivati u Danskoj i Austriji? Ako im smanjite i to, reći će ne hvala kohezijskoj politici, recimo. Danska ima 14 eura po glavi Nizozemska 12 eura po glavi dobiva, dok kohezijske zemlje uglavnom dobivaju između 200 i 300 po glavi stanovništva. To je kohezijska politika, pogotovo za ovaj novo pristup države 2004. Ali da pogledamo ukupnu sliku, nije to bila naša želja da mi smanjimo sredstva. Ne možemo međutim riješiti sve samo iz kohezijskog fonda. I to i moji kolege povjerenici jako dobro znaju u kolegiju. Svi bi željeli ostaviti neko svoje nasljeđe, neki specifični fond za migrante, za digitalizaciju, za investiciju, tranziciju, za to, ali mislim, mi smo jednu oštru, tešku, žilavu otporu diskusiju vodili kako ćemo zadržati sredstva za kohezijske fondove. Ne treba nam status, ali mislim Mi znamo da nije idealno, ali smo učinili ono što je bilo maksimalno moguće. Evo recimo ovaj program za Sjevernu Irsku. Naravno da nam je žao da odlazi Britanija iz Unije. A na nama je ostalo recimo da sad očuvamo mirovni proces kompletan koji je u, Sjevernoj Irskoj se dogodio i da između općenito Irskoj i da recimo i ne narušimo ono što je postignuto. Mi znamo da Republika Irska i dalje uplaćuje u fond, a Sjeverna Irska više neće. Pa ćemo vidjeti kako će Britanija reagirati na našu dobru volju i spremnost da se nastavi u Sjevernoj Irskoj, između Sjeverne Irske i Irske republike isti aranžman koji je bio do sada. Zatim, ovo što ste pitali kako je išao izračun gospođa Maletić prema Merlinske obračunom. Dakle, 80% po bdp po, glavi, po glavi. A ako imate još daljnjih pitanja, dođite k nama u ured i tamo ćete točno vidjeti kako se s tim postupa. Naravno da imamo neka usklađivanja jer e, da smo uzeli goli BDP po glavi onda bi rezultat bio gori. Portugalu bi primjerice to bio više od 35%, a Portugal je sad na minus 7, što je još uvijek ispod rezova, minus 7 je ispod, a minus 10 je ukupni, e, ukupno rezanje. Portugal je sad peti korisnik ukupno najbolji i najveći iz cijelog fonda. Mi smo naime kad se fond smanjivao, mi smo uzeli u obzir napretke koji su postignuti u regijama. Neke će regije dobiti više, neke manje. Ali na kraju, ja znam, znam da vam je, koliko vam je važno ovo glasanje i znam da se žurite. Gospođo Bresas, da vam kažem, kalendar je sad kompletno u vašim rukama. To nećemo mi određivati ni raditi. E, vama je da plan rada podesete tome da završite za osam mjeseci ili manje od godinu dana. Međutim, ovaj proračun mi pokazuje da je cijela naša rasprava o proračunu nedovoljna i da se svi, na sva pitanja donese odgovor, razbiju sve sumnje i dvojbe i strahovi. Ja sam toga od početka bila svjesna i rekla sam s obzirom na ovim okolnostima morat ćemo vršiti pritisak na zemlje članice da brže djeluju i brže prihvate sve kako bi naši građani imali koliko toliko sigurnosti kroz taj proračun. A sada je proračun zamišljen na temelju jednog eura dnevno po glavi stanovnika i zemalja članica idite kućama i apelirajte na zemljama svoje, svoje države da pridonesu više u europski proračun, jer nama taj novac treba. Mi ne možemo napraviti sve što trebamo napraviti sa izdvajanjem od jednog eura po glavi stanovnika na dan. Mi smo povećali različite poreze, različite stvari kako bi povećali vlastita sredstva, ali ja znam da se neće jednostavno moći to provući. Mi trebamo recimo samo za oblažavanje klimatskih promjena više sredstava. Koliko je toga? Znači treba nam više novaca od članica. I ja vas podsjećam da je 75% kohezijskog proračuna namijenjen upravo manje razvijenim regijama i državama i to je recimo se ponavlja bit će puno i preciznije bolje napravljeno nego u ovom sadašnjem programskom razdoblju. Dakle, kažem, nije savršeno, ali je bio najbolje moguće što smo napravili kako bi tu politiku očuvali za sve regije, najme kohezijsku politiku. Hvala vam. Merci. Hvala lijepa. Želim podsjetiti kolege i kolegice e, na to da se radi o prijedlogu komisije, a mi smo zakonodavci, a postoji i Europsko vijeće. Sada je i na vama da se obratite vijeću i da iskoristite svoju ulogu su zakonodavca, jer cijeli postupak je tek krenuo. U srijedu 26. imamo sljedeći sastanak odbora u 9 sata. Do, da, do tada sve dobro. Hvala na sudjelovanju, puno uspjeha u glasovanju i sretan povratak. Doviđenja. Pa